Imamo e, sa, e, s nama 25 e, mladih ljudi iz izdavačkih kuća u Europskoj uniji. Ovdje ste gosti, gospođe Heas i gospodina Ninasa. Dobrodošli. A sada dolazi na red usvajanje zapisnika, nacrt e, zapisnika od 22. srpnja imate u svojim dokumentima. Imate li primjedbi o zapisniku? Izgleda da to nije slučaj. Predlažem da, kao što je uobičajeno, usvojemo dne, zapisnik dnevnog reda E, e, nacrt zapisnika sa ove sjednice od 22. srpnja. Priopćenja predsjednića. Prevođenje imamo na sljedeće jezike. Francuski, njemački, talijanski, nizozemski, engleski, grčki, španjolski, češki, mađarski, e, litvanski, poljski, slovački, slovenski, bugarski, rumunjski i hrvatski. Imamo i prijenos preko interneta, dakle on se može pratiti preko interneta, naše zasjedanje. European Encyclopedia Conference 2019. Gospođa Melberde je zamolila za riječ kako bi nas obavijestila o događaju 11. i 12. listopada u Briselu, svan European Encyclopedia Conference 2019. Gospođo Melberde, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. 10. E, i 11. listopada će se održati ova konferencija u Briseli E, okupit će one e, organizacije iz 16 europskih zemalja i predstavnike e, Istraživačkog centra Europskog parlamenta. Toga organizira velika norveška enciklopedija. Biti će to prvi puta da se enciklopedije iz, e, sastaju iz Europske unije i Sjeverne Amerike. Izazivaju se sa jednakim izazovima. Biti će mnogo pitanja i argumenata zašto trebamo enciklopedije u vremenu e, u digitalnoj eri. E, kad imamo sve na internetu, sve informacije koje trebamo. E, stručnjaci e, koji, vjeruju da je u vremenu lažnih informacija e, zaista potrebno da imamo enciklopedije i to više nego ikada. oni provjeravaju sve izvore, pripremaju informacije, pa su to pouzdane informacije. To su informacije koje su profesionalno pripremljene. Također bih htjela dodati da je prošle godine Europski e, istraživački centar Europskog parlamenta napravio dubinsku analizu e, internetskih enciklopedija i to će biti predstavljeno na konferenciji. E, htjela bih vas obavijestiti također da su organizatori me zamolili da organiziram mali prijem za parlamentarce kako bi se ta konferencija predstavila. Ta će se, taj će se prijem održati 9. listopada. Veselim se što ćemo se tamo vidjeti i na prijemu i na konferenciji. Hvala lijepa gospođo Melberde. A sada dolazimo do Europskog dana jezika. Razgovor o višejezičnosti u Europskoj uniji. Kao što znate, 26. rujna imamo Europski dan jezika. Na posljednjoj sjednici koordinatora smo zaključili da ćemo imati jednu raspravu u našem odboru o tome. E, inspirirani uspjehom Evropske godine jezika 2001. Evropsko e, je e, vijeće zaključilo da će se svakog 26. rujna taj dan slavati i da će se organizirati događaji koji će poticati svjesnost građana za višejezičnost u Europskoj uniji i promicati tu višejezičnost. Zajednička izjava 2001. E, opisuje to vrlo dobro. Ona kaže svaki zaslužuje mogućnost e, da e, iskoristi gospodarske i kulturne prednosti koje omogućuje znanje jezika. Znanje jezika vodi do više tolerancije, boljeg razumijevanja među ljudima i razumijevanja kulturnog i jezičnog e, okoliša. Ovdje imamo dva gosta, gospođu Olgu Lomovu koja je sinologinja na e, Karlovom sveučilištu u Pragu i gospodin Mihael Tojč iz Europske komisije. Oni će govoriti o različitim aspektima višejezičnosti i e, sticanja znanja jezike dobrodošli u našem odboru. Dati ću prvo riječ na 10 minuta gospođi Lomovoj koja će govoriti o odnosu jezika i kulture. Dobro jutro svima. U prvom redu zahvaljujem što ste me pozvali ovom prilikom. Prije no što vam počnem govoriti o jeziku i kulturi, e, moram reći da naše sveučilište isto slavi Evropski dan jezika. Cijeli dan ćemo imati razne događaje, aktivnosti, predstavit ćemo što više jezika koji se mogu učiti ili našem sveučilištu ili na drugim institucijama u Pragu. E, imamo više od 40 jezika, ne znam točan broj. I to uključuje ne samo evropske, već i azijske jezike. Malo zaostajemo samo sa afričkim jezicima, ali to ćemo isto e, nastojati popraviti. Kad su me zamolili da, da kažem nešto ovom prilikom, odmah sam se sjetila da spojim jezik i kulturu. Jer sada živimo u vremenu koje sve se događa vrlo brzo. Naši studenti također žele brzo naučiti jezik. Brzina im je najvažnija pri tome. Koji puta u sva, prilagodba tom brzom tempu suvremenog života tu zaboravljamo da učenje jezika ili prevođenje e, s jednog jezika na drugi e, da se to ne sastoji samo i sa savladavanja gramatike i e, vokabulara. Svaki je jezik usko povezan sa svojom kulturom, on izražava tu kulturu, on oblikuje kulturu. Kad učimo jezik ili govorimo jezik, onda e, predstavljamo zapravo cijeli svijet koji u mnogim aspektima se može e, značajno razlikovati e, od aspekata drugog jezika i govornika. Dugo godina sam nastavnica jezika i također prevoditeljica. Kineski jezik mi je specijalnost. Imam veliko iskustvo E, svakodnevno iskustvo. Pa bih stoga naglasila da učenje jezika jeste također učenje kulture i, i da time postajete drugačija osoba. E, e vi svi, e, vi svi znate ovdje u Europskom parlamentu što to znači skakanje iz jednog jezika u drugi. Tu postoje razne uloge, kodovi, ali ste onda kulturno različiti u različitim jezik, jezicima. Vaš pogled na svijet, vaše svačanje svijeta e, se oblikuje jezikom kojeg koristite. To znači da ako zaista želite sa, savladati jezik, morate ga živjeti, morate imati empatiju za razlike uh, u jeziku. Morate imati jezičnu empatiju, kulturnu empatiju, pa onda počinjete bolje shvaćati i vlastitu percepciju uh, svojih uh, vlastita iskustva koliko jezika naučite, toliko puta e, ste ljudsko biće. Mislila sam da moram dati primjer, e, razmišljajući o primjerima. E, sjetila sam se na primjer kulture. Razni jezici, razne kulture. Evo pa sam pomislila, počet ćemo sa riječju kultura. E, provjerila sam četiri rječnika, riječnika. E, Oxford Learners Dictionary i jedan češki e, riječnik i kineski riječnik. Definicija kulture, to je vrlo složen termin. Pa sam nastojala dati E, dokaze iz svakodnevnog e, uporabe, a to je potpuno različito od onog što sam našla u riječnicima. Ako, evo prvo Oxford Learners Dictionary, imamo pet osnovnih definicija, malo sam ih e, pojednostavnila. Moćemo to sažeti na sljedeći način. Definicija naglašava socijalno postojanje, društvo socijalne strukture, socijalne vrijednosti kao nešto što stvara kulturu. A tek u četvrtom e, stavku imamo literaturu, glazbu, umjetnost i film koje su ukorijenjene u socijalnim mrežama, u društvenim mrežama. Ako pogledamo e, češki riječnik, e, definicije su tu slične rekla bih da su jednostavnije i nema ih toliko. I opet shvaćanje kulture kao nešto što je povezano s umjetnošću. A u češkom slučaju je znanost prije umjetnosti. Ako zatim pogledamo, imamo Merriam Webster riječnik, američki riječnik. Neću tu pojasniti sve definicije, a one nisu identične onima u oksfordskom riječniku, što vam pokazuje kako e, postoje razne percepcije u raznim okolišima i to onda oblikuje definiciju. Kineska definicija je najkraća i najjednostavnija, što je zanimljivo jer naglašava E, specijalizirana značenja i ima e, i značenje koje nedostaje u europskim definicijama, a to je sposobnost da e, pisanja i sticanja općih znanja. Ako pogledamo, kad sam gledala riječnike, začudilo me da vidim te različite definicije koliko se one razlikuju od definicija u običnom jeziku. Ne mogu e, reći kako to definiraju izvorni govornici e, engleskog, ali kad Česi govore o kulturi, oni u prvom redu misle e, umjetnost, film, zabavnu scenu, to je također dio kulture sada a ako pogledate e, opće korištenje u kineskom jeziku, začudit će vas da postoji jedno e, značenje koje je ukorijenjeno u domaćoj tradiciji, a koja ne, to ne postoji u riječniku, u definiciji riječnika. Kultura je manifestacija običaja. E, e, evo, e, online enciklo o odjeća, o obuća, hrana. To su značenja koja obično ne vidimo ovako istaknuta u definicijama kulture u riječniku. Možemo vidjeti na jednom primjeru da jezik oblikuje razne i formulira razne stvari. E, mi e, percipiramo stvarnost kroz jezik, ali postoje nastojanja u društvu da se nekako propisuje da, da, da dadu perspektivnu e, definiciju naših riječi, što je u suprotnosti sa svakodnevnom uporabom tih e, riječi. To otkriva veliku raznolikost i bogatstvo, fleksibilnost jezika u svojoj, u svom prirodnom okolišu jezik stvara spontano značenja E, Riječnik uvijek zaostaje za korak e, iza stvarnosti i ograničava značenja koja su beskonačna. I na kraju bih rekla da ako shvatimo svu složenost i međupovezanost jezika i e, okoliša u kojem jezik živi i u kojem se jezik oblikuje onda počinjemo shvaćati i počinjemo uživati u raznolikosti riječi. To nam također omogućuje da shvatim, da razumijemo dubinski jedni druge, a ne samo projiciramo vlastito shvaćanje e, drugoj strani. To nam omogućuje da shvatimo i sami sebe, e, da shvatimo značenje naše kulture i na kraju da se potrudimo da e, spojimo tu raznolikost u smislenom korištenju i vrijednostima. Evo, toliko sam ja htjela reći. Hvala na pažnji. Trebala sam govoriti češki u stvari. Hvala lijepa. A sada ću dati riječi, e, dati ću riječ gospodinu Tojču koji će govoriti o nastavi jezika u Europskoj uniji. Evo, izvolite, imate riječ gospodine Tojč. Hvala lijepa predsjedniče, hvala. Ja ću spomenuti samo najbitnije izazove uvodno Europski dan jezika, već smo spomenuli o čemu se radi. Ako vas zanima što se događa u vašim e, zemljama, pogledajte na mrežnu stranicu komisije. E, tamo sva događanja su popisana, događanja koje organizira ili komisija ili neka druga institucija. Imamo više od 400 e, različitih događanja. Koji su naši izazovi? Naš cilj je da dodatno uz materinski jezik se nauče još dva strana jezika. Ovdje vidite što se događalo prošle godine. Kod učenja prvog stranog jezika napredak je velik. I među 2014. i 2016. godine možete vidjeti pregled e, onoga što se događalo unutar naše mreže. Kod prvog stranog jezika vidimo da se češće uči, da se ranije započinje s učenjem, već u e, vrijeme e, predškole i osnovne škole. Dakle, to je nešto što se događa sa učenjem prvog stranog jezika. Naš cilj je da svatko savlada dva strana jezika i tu situacija ne izgleda baš tako dobro. Ovdje možemo reći, pogledajmo što se događalo od 2003. Imamo pregled razvoja, ne vidi se neki napredak u smislu načina na koji se podučava drugi strani jezik, koliko rano se počinje s time. U nekim, drugim, u nekim državama članicama se započne u, u osmoj ili u devetoj godini sa učenjem drugog stranog jezika, ali postoje druge države članice kojima nije, nije uopće obavezno učiti drugi strani jezik. Dakle, da sažmem, kod prvog stranog jezika je ostvaren prilično dobar napredak, kod drugog stranog jezika ne. E, kod strukovnog osposobljavanja imamo drugačije izazove. Moramo reći da je politički cilj pružiti priliku učenja stranih jezika svima. To se odnosi i na strukovnu e, naobrazbu i opću naobrazbu. Kod strukovne naobrazbe je to vrlo bitno i to je veliki izazov kako se tako nešto može provesti. Što se uči? Ovdje sam popisao jezike koji se najčešće uče. Tu nema iznenađenja, gotovo svi uče engleski. To je dakle najdominantniji jezik koji se uči u cijeloj Europi. Dodatni jezici koji se uče su francuski, njemački, španjolski, ruski i talijanski. Dakle, to su najjači jezici, ali vidimo da najviše dominira engleski. Do sad sam govorio o tome koji jezici se nude u sustavu obrazovanja, no koliko se sudionika, učenika odaziva, to je nešto drugo. Koliko ima sudionika koji istinu uče te jezike, tu moramo situaciju drugačije analizirati. Dakle, ne samo ono jezici koji se nude, već i koji se prihvaćaju u smislu učenja. Mi smo proveli jedno istraživanje prije nekoliko godina E, Željeli smo provjeriti kako izgleda jezična kompetencija u pojedinim državama članicama. Ne morate ovdje sada gledati brojke. Plavo su označeni oni koji su ostvarili dobru razinu znanja jezika. Radi se od 15-godišnjacima. To, je, to su dobri rezultati. Žuto su e, označeni oni koji nisu sve tako dobre rezultate. Također smo vidjeli da u kurikulumu se određuju određene razine na bazi klasifikacije Vijeća Europe. U kurikulumu piše da li e, je ostvarna razina B2 ili B1 i vidite da su jezične kompetencije različito raspoređene. Dakle, da sažmem, kako izgleda situacija sa učenim stranih jezika? Kod prvog stranog jezika ostvaren je veliki napredak. U načelu gotovo svi danas uče engleski. Drugi strani jezik je i dalje veliki problem. Ne događa se baš tako često. I treće područje koje je vrlo bitno jeste engleski, francuski i španjolski sam spomenuo ali postoji velika jezična raznovrsnost u Europi i ako želimo biti ozbiljni u našem pristupu jezicima, moramo e, paziti da se ne radi samo o engleskom, njemačkom, španjolskom, već moramo uzeti u obzir i portugalski, e, litavski, latvijski i druge jezike. Dakle, drugim riječima, koji je politički cilj koji slijedimo u okviru obrazovne politike? Kao što znamo, na neformalnom sastanku na vrhu prije dvije godine u Göteborgu se razgovaralo o europskom e, socijalnom zemljovidu i čelnici država i vlada, uključujući i predsjednike parlamenta, su neformalno raspravljali o tome kako bi se sustav obrazovanja u Europi mogao unaprijediti. To je naš sveobuhvatni cilj obrazovne politike. Želimo stvoriti europski obrazovni okvir i tu učenje stranih jezika igra vrlo važnu ulogu. Općenito, europski obrazovni prostor bi trebao omogućiti mobilnost eh, kao eh, standard. Dakle, svakome bi se trebalo omogućiti da u svrhu posla bude mobilan, stoga trebamo ukloniti prepreke. Jedna od tih prepreka najčešće i jesu manjkave jezične kompetencije. Jedna od tih prepreka je i također ideja tog zajedničkog europskog obrazovnog prostora je e, uspostaviti solidarnost između država članica koje se međusobno trebaju podržavati da se dalje razvijaju obrazovni sustavi. Drugim riječima odluke se donose tamo gdje se nalaze kompetencije, no ideja je putem suradnje dodatno razvijati kvalitetu. Jedan dio te rasprave je bio na razini Vijeća Europe, dakle da se e, odredi jedan dodatni cilj, a to je da se uče dva strana jezika unutar jezične nastave. I toga je komisija dobila nalog da radi preporuku kako se tako nešto može provesti. To nije dakle novi cilj, mi već duže vremena se bavimo time. Trebali bismo jedan novi potičaj zamak dati e, tom projektu i vijeće je u svibnju ove godine usvojilo preporuku za učenje jezika. Ta preporuka određuje ciljeve i pristupe za provedbu tih ciljeva. Dakle, ciljevi su prije svega jezik nastave je nešto što se treba temeljito naučiti. Dakle, ne radi se samo o materinskom jeziku, već o jeziku nastave koji se mora temeljito savladati. Svi učenici to moraju učiniti. Nadalje, još jedan dodatni europski jezik koji se mora tako naučiti da bude uistinu to znanje korisno e, u društvenom okruženju, u svrhu zapošljavanja Dakle, vijeće se nije želo referirati na e, okvir Vijeća Europe, već je naglasilo da bi trebalo se savladati jedan drugi strani jezik koji, kako bi e, osoba mogla koristiti taj jezik za zapošljavanje. I treći jezik bi trebao biti vrlo bitan za u svrhu komunikacije. Taj treći jezik je vrlo bitan u odnosu na neke azijske jezike. Mi smo e, praksa danas je da bez engleskog e, nitko ne može ništa učiniti, to je svima jasno. ako uistinu želimo ozbiljno shvatiti činjenicu da je Europa multikulturalni prostor i da postoje različite države članice s različitim mjesecima, onda uistinu bi trebalo naučiti još dodatni jezik, najčešće jezik susjedne zemlje je onaj koji je najinteresantniji jezik. Imamo nekoliko različitih pristupa za provedbu tog cilja. Sa stručnjacima smo razgovarali o pitanju nastave koja bi više uzimala u obzir poduku jezika. Dakle, u škole se treba integrirati poduka jezika i to po mogućnosti dva jezika. To treba tako provesti u politici jer se radi o mobilnosti. Moramo imati pozitivni pristup jezičnoj raznovrsnosti koja nam postoji u različitim državama. Također moramo pogledati na koji način možemo verificirati manje jezike, odnosno i njih uvažiti. Ja sam u Hamburgu, na primjer, studirao i u mom kurikulumu je pisalo da na maturi kao drugi strani jezik sam mogao polagati ispiti iz bugarskog. To bi dakle trebao biti jedan od izazova koje, koje bismo trebali savladati i ostvariti taj cilj. Također, u preporuci piše da se moraju dodatno obrazovati, osposobljavati i profesori, nastavno osoblje. I tijekom njihovog studija bi bilo trebalo bi im omogućiti da određeno vrijeme provode u inozemstvu. To za sada se još tako ipak ne radi. Dakle, to je ono što e, mi predlažemo kao daljnji put napretka. Također imamo resurse koji su na raspolaganju nastavnom osoblju, na primjer School Education Gateway. Na toj mrežnoj stranici možete pronaći jako mnogo materijala i vrlo bitan je naš program Erasmus. Intenzivno smo se bavili s tim programom i učenje jezika je jedan od središnjih ciljeva programa Erasmus. Mobilnost, suradnja i poboljšanje politika je veliki cilj koji tu igra vrlo važnu ulogu. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Tojić na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Preostale su nam dvije minute za svaku osobu za postavljanje pitanja. U postupku takozvanog ping-ponga ćemo to organizirati, što znači kada postavite pitanje, recite kome upućujete pitanje, tako da vam ispravna osoba može odgovoriti na pitanje. Imamo popis govornika, vi ste se već i prethodno prijavili, no najprije želim dati riječ koordinatorima i započet ću sa gospođom Šojdrovom. Izvolite, imate riječ. Želim iskoristiti mogućnost da vam se obratim na češkom i želim e, zahvaliti profesorici Lomovoj na njezinom izlaganju gdje je povezala kulturu i jezik. Ne želim oduzimati vrijeme kolegama koji će sigurno imati pitanja, ali zanima me, gospođa Lomova, Vaše iskustvo kao nastavnice kineskog e, mi je doista zanimljivo i mene zanima koliko je vremena potrebno za naučiti kineski, jer ne znam što bi značilo uopće naučiti kineski brzo. Zatim, gospodine tović ne slažem se s vama u tvrdnji da svaki učenik, bio star 14 ili 15 godina, mora naučiti drugi strani jezik. U Češkoj je to obavezno, ali posljedica toga jest da učenici ne znaju dobro ni prvi strani jezik. Dakle, ja dajem prednost kvaliteti nad kvantitetom. Ispravno je da imati prvi strani jezik koji je obavezan, ali ako neko želi učiti još ima za to mogućnosti i sposobnosti, dobro je takvim učenicima ponuditi tu mogućnost da uče drugi strani jezik, ali obveza učenja drugog stranog jezika kao što postoji u Češkoj je pogrešan potez i osim toga stvara se dojam da Europska unija vrši pritisak u tom smislu. Posljedica toga jest da učenici ne nauče engleski dobro jer neki nisu niti nadareni za jezika, a engleski je relativno težak. a onda istovremeno učenici uče i njemački i onda ne nauče niti engleski niti njemački, a možda čak niti francuski koji dodaju kao treći jezik. Dakle, trebali bi dobro svladati prvi strani jezik, a drugi bi trebao biti izborni predmet e, kako bi oni koji doista žele naučiti onda to mogu izabrati. A ja to govorim i u svojstvu nastavnice francuskog. Dakle, ja sam zato da se podučava francuski, ali u prvom redu se moramo razumijevati, a učenici nemaju vremena dobro učiti jezika, neki čak nemaju niti dar za to. Hvala. For my own experience, very briefly. Iz svog osobnog iskustva ukratko ću vam odgovoriti. Problem je zapravo, i to je vezano uz vaš drugi komentar, dakle potrebno je doživjeti stvarnost života koja se živi u određenom jeziku. Stoga poduka kineskog nije baš jednostavna jer prilika da se doživi i iskusi stvarnost Kine je vrlo složena. Ne želim trošiti vaše vrijeme ovom prigodom na pitanja koja se tiču E, žučnih političkih problema, već bi željela reći jedan komentar. Moja baka je rođena krajem 19. stoljeća i imala je elementarnu naobrazbu, no govorila je dva jezika jer je živjela u bilingualnom svijetu i osobno smatram da učenje jezika, naravno svatko ima različite talente, neki su brže, neki su sporiji, no ako ste izloženi jezičnom okruženju, ne radi se o tome da talent čini neku veliku razliku u tom smislu. Mislim da smo mi i u tom smislu svi jednaki i ravnopravni i možemo vladati jezikom ako smo u okruženju u kojem ga rabimo. Ja, Frau Hvala gospođa Šodrova. Vi ste spomenuli politički komentar, e, dakle mi u našoj e, procjeni se ne slažemo u cijelosti, komisija i vijeće. Dakle, za komisiju je vrlo bitno naučiti dva strana jezika. Postoje tu i politički razlozi. Prvi strani jezik po definiciji danas je engleski i mislim da time bogatstvo jezika u Europi na taj način ne uvažavamo, na primjer, ako želim ako upoznati Češku, Portugal, Slovačku, tada baš s engleskim neću doći daleko. No, kao što je gospođa Lumina rekla, ako želim shvatiti kulturu, onda je potrebno dati priliku da se može, mogu dodatni strani jezici. To je politička procjena. I ne, također se ne u cijelosti sa premisom da učenjem drugog stranog jezika imamo negativ aktivni učinak na prvi strani jezik. I s time se ne slažem. I treće, razlikujemo već razine znanja jezika. Prvi strani jezik se treba naučiti tako da se na tom jeziku može raditi, odnosno studirati, a drugi strani jezik za potrebe komunikacije. Vi u parlamentu trebate odrediti političku liniju moramo razgovarati o e, pristupu komisije i o pristupu parlamenta. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ e, gospođi Kameravert. Hvala lijepa. Slažem se ne, slažem se sa shvaćanjem kolege. Mislim da je odlučujuće da se započne sa učenjem stranog jezika što ranije moguće, jer mi svi znamo da upravo mala djeca vrlo brzo uče strane jezike. I moramo staviti stoga veći naglasak na to da se u svim državama članicama upravo to događa. što se mene tiče već u vrtiću i to na, kroz igru prilagođeno dobi djece. I u Briselu upravo vidimo kod mnogo djece koja žive u dvojezičnim kućanstvima da je tako nešto vrlo moguće i uopće im nije problematično razlikovati dva jezika i to je ključ. Postoji poteškoće u drugom smislu. Države članice imaju razumijevanja za uvođenje europskog zajedničkog obrazovnog prostora do 2025. No znamo da sustavi obrazovanja su nadležnosti država članica. Isto tako vidimo da postoje mnoge države članice koje upravo kod učenja stranih jezika mora malo ubrzati dinamiku kako bi se ostvarili ti ciljevi. I pitam se uvijek kako ćemo potaknuti te države članice da budu angažiranije u tom smislu jer ne možemo ih prisiliti. To je jedno od velikih pitanja kojima se bavim i mislim da je dobra ideja Ovdje da imamo mnoga pogranična područja i uvijek iznova u ja dolazim iz e, njemačkog područja koji je blizu nizozemske i primijetila sam da mnogo nizozemaca govore njemački, no pandan na njemačkoj strani ipak nije takav, mnogo, ne govore tako mnogo njemaca nizozemski. Stoga bismo se trebali više angažirati da drugi jezik po mogućnosti bude jezik susjedne zemlje, neposrednog susjeda s kojim se živi. I na taj način u tom, ta pogrešna suradnja se olakšava i omogućuje kod portugalskog i španskog to bilo jednostavno, no kod nizozemskog i njemačkog je to ipak nešto teže, a je kod njemačkog i češkog je još teže. No mislim da bi to bio dobar model da ovdje stvarimo veći napredak jer jezik je kulturni identitet. Stoga još jednom apeliram na komisiju da zadržimo taj kulturni identitet, tu raznovrsnost, raznolikost. Stoga molim vas pogledajte i potrudite se da na svim mrežnim stranicama e, sve bude napisano na e, svim jezicima i na stranici komisije bi se to posebno trebalo uvažavati i uzimati u obzir jer živimo u okruženju multilingvizma. Želi netko odgovoriti? Oboje. Molim vas budite kratki. Dakle, drugi strani jezik ovisi o tome gdje se živi. Ako, ja, ako živite u Zarlandu, na primjer, vidio sam odlične projekte u e, području između Njemačke, Poljske i Češke koji se, se ticali jezika. E, no, za njih je vrlo važno usavršiti engleski. I zato je, dakle, u, tom, e, u toj tromeđi e, Češke, Poljske i Njemačke se stavlja naglasak na ta tri jezika negdje drugdje se može raditi o nizozemskom, o njemačkom, isto tako između Italije i Austrije. Ovisi o interesima određenih regija i to se mora provoditi na lokalnoj razini. Dakle, u pograničnim područjima to je ono što mi želimo. Postojimo Europski tjedan regija i gradova i tamo smo imali mnoga događanja sada pokušavamo podržati države članice upravo u preispitivanju svih tih različitih mogućnosti projekti postoje odlični projekti u pogrešnim područjima, projekti namijenjeni nastavnom osoblju i u gradovima u kojima e, se nudi učenje mnogo jezika. Mi želimo te projekte podržati putem programa Erasmus, na primjer, u nadi da odluke koje se, da se slične odluke budu donosile i u prijestolnicama država članica, na primjer u Pragu. Evo samo kratka napomena, zapravo mm, ne znam, nisam se opredijelila za jedno ili za drugo rješenje, ali iz vlastitog iskustva znam da prije 20 ili 30 godina na prijemnom ispitu, ako su učenici izjavljivali da žele učiti ne samo kineski, nego neki drugi azijski jezik e, su trebali znati dva jezika, dakle jedan na vrlo visokoj razini, a drugi na razini čitanja razumijevanja. I to smo odbacili prije pet godina jer sposobnost studenata da e, u svoje jezike na toj razini je opala. Ne znam koji je razlog tome, naše društvo se otvorenije, studenti imaju sve više mogućnosti, ali oni uče jezike sve manje. Ne mogu sada navesti razlog za to i nisam prepoznala postoji li nekakva politika u vezi s time, samo vam to govorim iz vlastitog iskustva. A sada ću zamoliti sljedeću koordinatoricu. Gospođa Jambo ima riječ, izvolite. Hvala kao nastavnica ovo nastavnicu ovo je tema koja me jako zanima. Imam dva pitanja. E, pogledala sam pažljivo vaše tabele. Kako objasniti ove velike razlike u performanci između zemalja članica? A drugo pitanje koje je popratno ovome ne postoji li problem e, e, veze kulture i jezike e, kod profesora koji su nastavnici stranog jezika. Ne bi li trebalo naći neka sredstva u kurikulumu za buduće nastavnike da žive u kulturi jezika koju će kasnije podučavati. Hvala. Evo samo vrlo kratko, ja sam naučila kineski u školi u vremenima kada nismo mogli posjećivati Kinu i onda sam radila nakon toga kao simultana prevoditeljica i kratko sam radila kasnije u Kini i samo sam tada tek svladala taj jezik, ako sam bila od početka dobar učenik i tako dalje. Dakle, to je doista bitan dio usvajanja jednog jezika i razumijevanja složenosti jezika, a to vam pomaže da ga prenesete dalje. No, postavlja se tu jedan vrlo očit problem, odnosno kako omogućiti nastavnicima u osnovnoj ili u srednjoj školi da steknu to iskustvo. To nije jednostavno ni češkim nastavnicima, niti i kome drugome. Als nächste wäre... Sljedeća gospođa Fanson. Ne znam je li ovdje, ako nije, onda idemo dalje. Gospođa Anderson ima riječ, izvolite. Ja, guten Morgen. Erstmal vielen... Dobar dan. Lijepa hvala na izvještajima, bili su vrlo zanimljivi. Ja sam zagovornik učenja stranih jezika, naravno. E, I što su mlađa djeca, to lakše uče jezike. E, ja sam e, moju čerku odgojala u, na dva jezika, e, materinjem jeziku i engleskom. U, trećem razredu os, osnovne škole se podučava engleski. To je dobar početak. Međutim, treba pogledati da li je to kvalitativno dobro Um, koji puta su rezultati e, katastrofalni, naročito što se tiče izgovora. To bi trebalo podići na viši nivo. A druga stvar koju bih primijetila, nemamo dovoljno nastavnika jer se u obrazovanju vrše veliki rezovi. E, vi ste točno rekli da je jezik identičan s kulturom Time se predaje i kultura. I kada se studenti e, koriste raznim jezicima, e, moraju znati i kulturu. E, važno je da međusobno razgovaramo. Moramo se također truditi da izbjegavamo nesporazume imamo na sveučilištima e, agresije koje su kontraproduktivne. Jer ako nekomu kažem e, odakle dolaziš, onda želim saznati nešto o njegovoj ili njezinoj kulturi. Ali i to je često shvaćeno kao neka mikroagresija. Htjela bih od vas čuti kako gledate na ovu pojavu mikroagresije, to je jedna nova pojava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 u državama članicama kad se radi o obrazovanju, e, evo gospođa Anderson je govorila o ranom učenju jezika, to je važno. E, imamo država članica gdje se s drugim jezikom e, počinje tek u devetom razredu. To je mm, onda loše. Gospođa Šojdrva je spomenula Erasmus i mobilnost mobilnost e, ne samo učenika već i mobilnost e, nastavnika to treba podupirati i promicati e, moramo imati i dobre jezične pedagoge imamo nažalost još uvijek primjera gdje se uče samo riječi vokabular a to treba popraviti moramo e, dakle razvijati pedagogiju učenja e, nastave jezika e, rano učiti mobilnost poticati mobilnost i tako dalje slažem se kvaliteta obrazovanja nastavnika je također važna američki primjer ne poznam pa ne mogu o tome govoriti evo sam, samo ukratko vrlo... Samo ukratko. Dakle, američki način života je doista bitno drugačiji od europskog. Ipak je riječ o drugoj kulturi i naglasak na privatnosti osobe je snažan. Mi imamo veću znatiželju jedni prema drugima i ne vidimo ništa loše u tome. Für Frau Gospodin Mohamed je ovdje za gospođu Ferran. Imate dvije minute, izvolite. Hvala. Gospođa Ferran je morala otići jer joj ne radi mobitel. Ako pogledamo ove grafikone koji prikazuju Ujedinjenu kraljevinu i Francusku koje su pri dnu ljestvice, pa mislim da ćemo zapravo shvatiti da je to vrlo zabrinjavajuće, budući da su to dosta mnogoljudne zemlje, a osim toga engleski i francuski su i najrasprostranjeniji jezici, ali na kartama ipak se vidi da idemo pravim smjerom za razliku od razdoblja 2015-2016. Dakle, tu su Ujedinjena kraljevina i Francuska ostvarile veliki napredak, ali to je sa regionalnom razinom. Postoje li tu razlike? Ja dolazim e, iz Ujedinjene kraljevine, iz sjevera Engleske. I naravno tu trebamo spomenuti i Brexit e, i kao što znate naše regije su raznoliko glasovale na referendumu, ali kada je riječ e, o tome gdje je jezik e, prednost, e, postoji li nekakva korelacija između načina na koji ljudi glasuju i poznavanja jezika? Ja mislim da ako ljudi znaju neki drugi ili treći jezik, onda će više glasovati za ostanak Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji. I to me dovodi do Erasmusa+. Plus. Ja imam doista strastvene osjećaje prema tome. Ja sam radio kao nastavnik sa mladima koji su bili u dobi od 15 do 19 godina i koji nisu bili niti u strukovnom obrazovanju, niti u školi. I zapravo bilo je bitno njima ponuditi mnoge mogućnosti da dođu u Europu i e, to su uglavnom ljudi iz nižih društvenih slojeva, dakle prema dnu, i oni nemaju mnogo prilika u životu, tako da ja pozdravljam sve programe u Europskoj uniji koji daju prilike takvim zajednicama. Dakle, kada bi mladi ljudi mogli koristiti prilike koje se nude u Europi, onda bi promijenili svoje stajalište u, domovini. I to ne vrijedi samo za Ujedinjenu kraljevinu. Vidim da se širi i nacionalizam i u drugim dijelovima Europske unije. I zato programi, naročito Erasmus Plus, bi koristili tim ljudima i dobili bismo eh, čak i integriraniju Europu nego što mislimo. Hvala lijepa gospodine Mamande. Evo molim kratak odgovor. Hvala lijepa. Eh, grafikoni i koji imaju karte na sebe se odnose na eh, nastavne programe ovo su bile e, ankete, ali nismo imali regionalni e, aspekt. E, Erasmus, svi sudionici su mnogo naučili i učili su jezik, učili su kulturu drugih zemalja. I sada ćemo upravo nastaviti taj program, ali to je u vašim rukama. Ich möchte jetzt äh, das Sada bih eh, da riječ eh, gospođi Melbarde. Imate dvije minute. Since we speak about Budući da je riječ o jezičnoj raznolikosti, ja ću govoriti latvijski. Um, ja, es eh, gribētu uzdot jautājumu un arī klāt savu Postavili bih jedno pitanje i dala komentar. Iz e, perspektive malih jezika, jer latvijski jezik je usporedi s, e, s njemačkim, engleskim ili ruskim vrlo mali jezik. Latvijski e, jezik je baltijski je, baltički jezik, indoeuropski jezik. Imamo ovdje jezično stablo. E, situacija u našoj zemlji. Evo da o tome nešto kažem. E, naša djeca uče mnoge strane jezike u školi. I to razne strane jezike. Dva, tri jezika. Nažalost, e, imam tu neke sumnje. Pri tome se zaboravlja latvijski djeca provede dva do tri sata dnevno u digitalnom prostoru kojem, u kojem prevladava engleski. Pa se sada događa da e, latvijska djeca koriste engleski kao svoj svakodnevni jezik, djelomično. Koliko će vremena potrati dok shvatimo da naš materinji jezik nestaje. Situacija se vrlo brzo razvija u ovom, ovom informacijskom vremenu. Mm, obraćam se znanstvenicima. Imamo li studije o tome kako utječe digitalno područje na razvoj jezika kod djece? dala bih prijedlog i za nas i kolege i kolegice. Mislim da moramo promicati i pratiti e, male jezike, nadzirati ih. Ne, ovdje ne govorim samo o sasvim malim jezicima. Imamo jezika koji ima, imaju samo milijun i pol ili milijun govornika. E, žao mi je da moram reći i ja sam ja govorim jedan mali jezik u prirodi ljudskog e, e, ljudske naravi je da jezik neste moramo zaštititi vlastite jezike jezik živi svoj vlastiti život i živi kroz korištenje a mora se kultivirati. Ako se ne njeguje, onda će nestati. E, jezičari i e, nastavnici e, mi predajemo latvijski i jako se brinemo za očuvanje jezike ali jezici se mogu održati samo pažnjom govornika. Oni moraju kultivirati i koristiti svoj jezik. To je dakle u vašim rukama. Da. Imamo još jednog koordinatora. Kizel Jurek. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Možda sam ja jedina osoba u ovom domu koji ne govori svoj e, materinji jezik. Ali ne govorim ni... E, ja sam dolazim iz Republike Cipar. U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 Ne možemo govoriti o zajedničkom prostoru u Europskoj uniji ako ne jamčimo zajednički prostor za kulturu i obrazovanje. A to je nemoguće bez jezika. Međutim, moramo biti oprezni kad govorimo o više jezičnosti. Neki jezici su se nametnuli i neki su jezici važniji od drugih. I u svijetu prevođenja, na primjer. Koliko knjiga e, se prevode na grčki, na njemački, na francuski, e, e, sa jezika iz malih zemalja. Ako želimo imati zajednički kulturni prostor, onda moramo razmjenjivati naša sjećanja, naše memorije. Ne, nije tu važan, važno samo tržište i slobodno kretanje radnika. Moramo imati zajednički kulturni prostor kako bismo mogli razmjenjivati naša iskustva. moramo znati e, što se prevodi ili ne prevodi. E, trebali bismo imati jednu europsku izdavačku kuću koja bi promicala male jezike. Kako bi e, jezici, ti mali jezici se također prevodili. Recimo u mojoj zemlji na Cipru, evo, sa, Cipar ima dva službena jezika i naši sugrađani ne uče neki jezik. E, promicanje jezika susjeda je dobro. E, e, često učimo jezik tržišta, međutim ne učimo. Molim da završite. Evo. I niste sami. I moj e, drugi materinji jezik se ne prevodi. Ja bih htio... Evo, imamo li odgovora na ovo? Idemo dalje onda. Gospodin Ruiz Teveza ima jednu minutu za postavljanje svog pitanja. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala našim govornicima. Ovo je vrlo zanimljiva tema. U mojoj se zemlji ne govori samo jedan jezik. E, imamo cilj da se uči i jedan strani jezik. Mm, učenici i studentni e, e, govore ne samo španjolski, već katalanski, galicijski i naravno engleski. E, to mm, oni uče i drugi strani jezik, na primjer francuski, njemački i druge jezike. Mm, evo, razmišljam o sljedećem. Obrazovni sustav – on je možda preopterećen e, sa previše stranih jezika. A imamo i drugih mogućnosti učenja. Imamo korpus za europsku solidarnost. E, tu se može učiti strane jezike. E, možemo se pridružiti toj organizaciji. a prije no što idemo u određenu zemlju možemo na, početi učiti taj jezik, a onda ga usavršavamo u toj zemlji. To bi bila jedna mogućnost. Evo, o, ćemo sve, sva pitanja, nemamo puno vremena. A, I onda ćemo na kraju odgovoriti na sva ta pitanja. Gospođo Benjamin ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, e, predstavnici komisije, e, njima upravljam svoje pitanje. Imamo veliko jezično bogatstvo u Španjolskoj, ali u nekim regijama Španjolske Mm, djeca nemaju pravo na svoj materinji jezik u Kataloniji na Balearima i tako. Djeca tamo nemamo mogućnost da djeca nauče e, dobro svoj materinji jezik. E, a, a to je ogromno e, bogatstvo. Moramo štititi temeljno pravo djece to jest njihovo pravo da nauče jezik svog, svojeg otaca i majki. To mora biti obveza učenje španjolskog jezika, ali u nekim regijama to pravo im se njeće. Imamo milijune djeca, djece u Španjolskoj koje nemaju mogućnost da kao djeca ili u višim školama da nauče španjolski. Gospođa Brško ima jednu minutu. Hvala lijepa. Ja bih e, se pridružila ovim pitanjima. Nije važno da svi moraju naučiti svoj materinji jezik. A ako pripadamo manjini, onda učimo jezik svoje manjine i službeni jezik. Ali u više jezičnom E, okruženju su ti jezici manjina važni. Često smo rekli da to pridonosi kulturnom razumijevanju. Još nešto. U programu Erasmus, e, kad e, studenti odlaze u inozemstvo, time se promiče pučenje stranog jezika ti ljudi e, često onda e, e, predaju svoj materinji jezik u školama u toj zemlji. Pa nastavnici moraju imati mogućnost da kroz Erasmus program idu u strane zemlje. Gospodin Zver ima jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. Dolazim iz Slovenije. Slovenski jezik govori dva milijuna ljudi u svijetu. Pravo je čudo da e, je se naš jezik očuvao e, s obzirom na to da se nalazimo između Italije, Mađarske, e, Njemačke i drugih slavenskih zemalja. Velike jezične skupine su oko nas, ali smo očuvili jezik. Zašto? jer e, e, ga čuvamo u našem školskom sustavu već e, mnogo stoljeća. To je glavni razlog zašto je naš jezik ostao tako snažan. Vrlo ste nam pokazali zanimljiv grafikon u vašem predstavljanju učenja stranih jezika. Male zemlje koje imaju mali jezik su najuspješnije na tom području jer one uče jezik velikih zemalja. Evo imamo sljedećeg govornika, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja bih govorila o, političnom, a, političkom aspektu više jezičnosti. E, e, imamo jedan paradoks dominaciju engleskog e, jezika. E, svi e, zastupnici moraju imati dokumente na svom jeziku. To stoji u našim ugovorima. Podsjećam da povelja o temeljnim pravima osigurava pravo na materinji jezik u dokumentima svi dokumenti, ponavljam, se moraju objaviti u svim jezicima zemalja članicama e, e, kako bi naši građani e, također mogli razumjeti što se događa u Europskoj uniji. Međutim, jezik engleski prevladava, pa tako time se nijeće pravo naših sugrađana da dođu do tih informacija svih na svom materinjem jeziku. Kako to izbjeći? Gospodine Tojč, vi ćete odgovoriti na ovo. Kad govorimo o višejezičnosti u Europi, radi se o svim jezicima i velikim i malim jezicama i regionalnim jezicima. Imamo mnoge projekte u Erasmusu koji se promiču i na malim jezicima. Imamo, na primjer, e, e, regionalne jezike. Prošle godine smo imali vrlo dobre projekte. E, to u Valenciji recimo baskijski, katalonski jezik se promiču u tim projektima. E, to se naravno, to naravno ovisi i o nacionalnoj situaciji. E, podupiremo, kao što sam rekao, i male jezike, to je jako važno. E, a i nastavnici moraju imati osiguranu mobilnost. To također postoji u okviru Erasmusa. Hvala. Zahvaljujem e, gospođi Molnovi i gospodinu Toču na njihovim izvještajima. Lijepa hvala. Zahvaljujem i koordinatorima. Idemo sada dalje. Evo, opraštam se od naših gostiju. Lijepo što ste došli u naš odbor. A... Sada dolazimo do rasprave sa prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije. Dakle, to je sljedeća točka dnevnog reda, rasprava sa prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije i u tu svrhu srdačno pozdravljam direktora prevoditeljskog centra, gospodina Benoita Vitalea. Merci, monsieur Hvala predsjedniče. E, dame i gospodo zastupnici, u ovom tjednu učenja europskih jezika nakon prezentacija, opće prezentacije e, Centra za prevođenje Europske unije, molim da Eh, tiho napustite salu kako bismo mogli nastaviti radom. Hvala lijepa. Nakon eh, opće prezentacije prevodilačkog certa i organa Europske eh, unije, ja ću vam reći nešto o njihovim snagama i slabostima. Osnovan je pred 25 godina u, u Luksemburgu ima svoja vlastita sredstva koja dolazi e, samo od izravnog fakturiranja e, usluga klijentima, e, agencijama, uredima institucijama Europske unije. Imamo 183 stalnih suradnika, suradnika na određeno vrijeme i 23 ugovorna djelatnika. Struktura centra E, ima četiri odjela sa stotinjak prevodilaca koji prevode na 24 jezika. Zašto e, je taj e, centar osnovan? Kaže se da će centar osiguravati prevodilačke službe i biti će specijaliziran centar koji će pokrivati potrebe prevođenja E, cijele Europske unije i e, djelovat će na osnovi racionalnosti. Tu vidimo e, duh zakonodavstva. Želio je ostvariti ekonomiju razmjera, centralizirati prikrivene troškove, izbjeći množenje mini službi prevodilač, prevodilačkih službi. Misija e, centra je višeznačna. Treba pomoći klijentima da komuniciraju na jeziku svakog građanina e, i dati jezične usluge koje trebaju sugrađani. E, moramo olakšati pristup jezičnim službama i dati tehnologije E, e, jezične domene kako bismo imali, e, mogle raditi u najboljim uvjetima. To su agencije i tijela Evropske unije. O, neke cifre, neke brojke i koje će vam reći više o našim aktivnostima. Imamo proračun od otprilike 45 milijuna eura. 2018. E, smo imali e, imali strukturni deficit od e, oko 3 milijuna eura. To smo financirali iz rezervnog fonda koja osigurava stabilnost e, cijena. E, imamo 369 tisuća stranica prevedenih dokumenata i 412 tisuća e, drugih dokumenata koji su prevedeni. Imamo i jezično ispravljanje prije isporuke dokumenta cijena po stranici prijevoda je 68,60 e, eura po stranici, e, a što e, a dok je gornja granica 82 eura. Dakle, mi radimo 16% jeftinije. Mm, ovdje imate jezike, nove članice E, prilagodbu novim članicama. Vidite da od 2010. E, e, smo imali smanjenje osoblja Evo ovaj slajd pokazuje različitost naših klijenata i opseg posla imamo mnogo malih klijenata koji trebaju naše usluge, koji e, ne bi mogle dobiti te usluge na privatnom tržištu. E, ovo je raspodjela e, koja će biti zanimljiva za gospođu potpredsjednicu. Ovdje vidite da je engleski kao izvorni jezik je, e, e, ima udio od 90% među tekstovima koje se prevode. E, nemamo ovdje latvijski, on je vrlo mali jezik, to je vrlo mali udio pa ga ni nemamo, mm, ispod je 1%. Imamo i prevođenje na neevropske jezike, to tri, 3% ili 11 e, tisuća stranica. E, ekonomski model centra imamo prihode e, samo od naših faktura, outsourcing je iznosi šest posto naših potreba a e, imamo unutarnju e, redakturu tekstova e, u iznosu od 100%. Imamo male ekipe za prevođenje koju su specijalizirane za hitne prijevode i hitno, hitne korekture. Danas E, e, prevodioci imaju podršku e, raznih alata za prevođenje, automatsko prevođenje i tako dalje. Ekonomski model prevodiličkog centra da radimo u različitim domenama. Imamo kao klijente sve agencije i tijela, recimo imamo sigurnost hrane, a zrakoplovstvo i tako dalje. Imamo vrlo veliku fleksibilnost što se tiče formata. E, radimo na prevođenju, terminologiji i želimo olakšati posao prevodiocima. Imamo postupak osiguranja kvalitete, to je naša dodana vrijednost. To počinje mm, e, regrutiranjem, odabirom osoblja prevodilaca. Imamo stalno obrazovanja naših e, prevodilaca i nastojimo se e, vršiti selekciju pre, prevodilaca. E, dakle, stalno pratimo kvalitetu naših prijevoda. Imamo veliku e, terminološku bazu podataka ako politika više jesničnosti omogućava građanima da se povežu s Evropskom unijom, možemo reći da to naš centar omogućava. E, mi smo razvili razne alate upravljanja e, naših aktivnosti. E, imamo stalnu reviziju komisije pa su e, postupci i alati e, prilagođeni i e, učinkovito. Glavne karakteristike su jaka automatizacija zadataka, imamo specifične algoritme koje razvija centar. Imamo sistematsko korištenje prevodilačkih memorija E, centar mora raditi na svojim slabostima, popraviti ih ili izbjeći e, to e, evo slabosti. Mm, klijenti imaju dojam da skupo plaćaju prevodilačku uslugu koji misle da bi to mogli dobiti besplatno na Google i tako dalje. E, imamo e, visoke strukturne e, troškove, locirani smo u Luksemburgu, imamo i razne rizike. Moramo imati isti režim prevođenja za sve jezike. Rizici. Rizici rizik je da će klijenti e, otići e, na outsourcing i ići tražiti uslugu drugih e, agencija prevodilački. Prevođenje u striktnom smislu za, koje su potrebne za funkcioniranje e, agencije. E, tu imamo opasnost i umjetne inteligencije i neuronalne e, strojeve za prevođenje. To znači da klijent centra će moći interpretirati E, u propise i reći e, e, strojevi, ja mogu koristiti strojeve i ići ću u na druge agencije, neću koristiti centar. Evo, još jednu minutu. Što učiniti? Mi stalno moramo popravljati našu učinkovitost imamo stalno komunikativne akcije kako bismo po, e, e, uspostavili bolji kontakt s klijentima. Moramo ići i dalje. Imamo dvije opcije. E, moramo točno precizirati što znači prevodilačka usluga u pisanom prevođenju i moramo zamijeniti tekst e, ili formulaciju e, prevodilačke e, službe definicijom prevodilačke usluge na području pisanog prevođenja. Mi trebamo imati kritičnu masu djelastnosti kako bismo pokrili naše troškove Potrebno je nastaviti e, davati centru dovoljna sredstva kako bi e, svojim klijentima omogućio kvalitetne e, usluge. Evo, to je u skladu sa onim pismom koje ste nam uputili godine 2010. Hvala gospodine Vitale. Dragi kolege i kolegice, s obzirom na to da nemamo više vremena i naši konferencijski prevoditelji će nas uskoro e, morati napustiti. Stoga imamo vrlo malo vremena na raspolaganju za pitanja. Molim vas, budite kratki. Možemo sastaviti popis govornika. Čekam javljanja za riječ. Nema javljanja. Ipak jedno. Gospodin Slavakov molim, kratko. Gospodine Vitale, e, vrlo sam pažljivo saslušao e, izlaganje. E, vaša je misija da odgovorite na potražnju za prevođenjem svih tijela Evropske unije. E, sve, sva ona ovise o vašim službama. E, također želite dati kvalitetnu uslugu. U, ugovor o Evropskoj uniji potiče e, kulturnu raznolikost i jezičnu raznolikost. vi imate i prevodlačku uslugu prevođenja na neeuropske jezike. Koji su to jezici, koliki je to postotak vašeg rada? Ja sam zadužen za analizu u ime e, mojeg kluba, u ime kluba ECR. U proračunskom postupku. Hvala. Gospođa Buntink i Marije. Imam jedan komentar, odnosno molbu i jedno pitanje. Kada ste prevodili za potrebe parlamenta i kada to E, radite dalje, bilo bi dobro da koristite iste skraćenice za iste stranke i mene zbunjuje EPP i PPE. Ja sam e, jako dugo mislila da su to različite stranke. Dakle, molim vas da budete dosljedni. To je doista izuzetno važno i to bi bilo vrlo korisno. No, drugo, ozbiljno pitanje. Jeste li spremni za prijevod na znakovni jezik? Mi smo skoro izabrali jednog e, gluhog zastupnika i mene bi zanimalo kako biste to riješili u smislu prijevoda kada bi došao neki gluhi zastupnik. Monsieur Vitali, please short Evo, kratku poruku, molim. Hvala predsjedniče. Uloga prevadličkog centra je prevođenje tekstova E, znakovni jezik nije u tom mandatu. Možda e, ćemo sutra ili preko sutra moći ispunjavati tu misiju, ali to nije u našoj domeni za sada. Ako govorite o prevođenju sa, e, sa znakovnom jezika, to je domena simultanog prevođenja. Ich sehe keine Fragen. Nema daljnjih pitanja. Drage kolegice i kolege, zaključiti ću sada sastanak. U tri sata se vidimo ponovno ovdje u ovoj dvorani. Srdačno zahvaljujem našim prevoditeljima i vidimo se kasnije. Želim vam e, ugodnu stanku za ručak.